Dear colleagues, we can uh, Dragi kolege, možemo polako započeti sa sastankom. Danas raspravljamo o paketu kružnog gospodarstva Imamo cijeli niz točaka dnevnog reda od 8 do 11, pa predlažem da sve točke porazmotrimo zajedno, istovremeno i možemo započeti sa razmatranjem amandmana dajući riječ izvjestiteljici kako bismo dobili jasnu sliku uloženih amandmana te e, njen stav. E, zastupnica Bonafé, izvolite. Hvala. Dopustite mi da kao prvo zahvalim svim kolegama na uloženim amandmanima. Mislim da ih ima popriličan broj, 1700 gotovo na ove četiri direktive, 1100 amandmana za okvirnu direktivu o otpadu, što je samo po sebi razumljivo jer je to glavna, dakle, okvirna direktiva i želim zahvaliti kolegama, kao što sam rekla na tome, zato jer pokazuje njihove zanimanje za ovaj predmet, a svjesni smo koliko je ovaj predmet važan. Što je pokazano brojem uloženih amandmana. Želim zahvaliti i kolegama koji su došli na sastanke izvjestitelja u Sjeni i svim izvjestiteljima u Sjeni za ovaj predmet i želim im zahvaliti na pokazanoj konstruktivnosti i spremnosti na suradnju i Mislim da je to dobar znak za nastavak našeg rada koji se čini da će biti dosta dugotrajan i intenzivan, a cilj sviju je doći do što šireg sporazuma koji će obuhvatiti što veću većinu. Mislim da moramo imati čvrst mandat e, kada budemo išli na vijeće jer prema glasinama od posljednjih tjedana čini se da u vijeću neke dobre zemlje ipak imaju drugačija stajališta i žele smanjiti prijedlog komisije koji se tiče ciljeva, izračunske metodologije i također u vezi sa minimalnom odgovornošću za produljeno jamstvo proizvođača. No, vratimo se pitanju amandmana. Vrlo sam zadovoljna i samim sadržajem amandmana jer su kolege preuzeli pojmove iz izvješća koje sam izradila i u nekom, nekim slučajevima su pozitivno ojačali moje prijedloge, naročito kada je riječ o dva cilja koja smatram središnjim za čitav paket kružne ekonomije. Prvo, jačanje preventivnih mjera, a drugo, tržište sekundarnih sirovina. Počet ću s od eh, jačanje mjera prevencije. To je prvi korak u hirarhiji otpada i pri tome želim reći da nitko nije doveo u pitanje hirarhiju otpada koja i dalje ostane na snazi i valjana. Kao što smo rekli, prevencija je prvi korak, znamo koliko je ona važna i znamo da je s time u vezi prijedlog komisije, po mojem mišljenju, a čini se da se i kolege s time slažu, bio nedostatan tako da su amandmani nastojali upravo ojačati viziju koja je već sadržana u mojem izvješću. U brojnim amandmanima traže se od zemalja članica daljnji napori za jačanje potrošnje robe i proizvoda koji su učinkoviti po pitanju upotrebe resursa, dakle proizvoda koji se mogu popraviti i ponovno iskoristiti. Imamo još dvije točke koje se tiču prevencija, to je bacanje hrane i onečišćavanje mora. I tu moram reći da sam vrlo zadovoljna jer su na tu temu uloženi isto tako brojni amandmani i praktički svi su klubovi su uložili amandmane i po pitanju bacanja hrane i onečišćenja mora. I tu mislim da valja naročito istaknuti amandmane kojima se traži uvrštenje hirarhije hrane u um, odredbe direktive kojima bi se omogućilo recikliranje takve hrane koje je blizu zakonskog roka za upotrebu. I kada je riječ o nečišćenju mora, mi smo se već založili za to da se smanji onečišćenje za 50% i čini mi se prema uloženim amandmanima da kolege podržavaju taj pravac. Drugi amandmani iznose slična stajališta po pitanju dva sredstva za smanjenje nastanka otpada, a to su NUS proizvodi i otpadna roba, end of waste. Na sastanku izvjestitelja u Sjeni razgovarat ćemo o produljenom jamstvu proizvođača, EPR-u, i tu su predstavljeni brojni amandmani koji su ponekad i očito proturiječni i mi ćemo učiniti sve što je našoj moći kako bismo našli najmanji zajednički nazivnik. E, kada je riječ o općenitom načelu i produljenom jamstvu proizvođača, ja i dalje podržavam zamisao minimalnih standarda, kao što stoji u prijedlogu komisije na europskoj razini, kako bi se određivalo minimalno jamstvo proizvođača, prosite, produljeno jamstvo proizvođača. Evo, u amandmanima, kao što sam već e, spomenula, ima različitih proturiječnih stajališta, tako da ćemo tu morati naći neku usklađeni sporazum. Kada je riječ o jačanju tržišta sekundarnih sirovina, znamo koliko je to tržište važno. Naime, samo formalno imamo prijedlog izmjena i dopuna direktive o otpadima, no znamo da je politička ambicija daleko veća, a ne samo politička ambicija, jer se želi potaknuti prijelaz na kružnu ekonomiju, tako da je e, u tom smislu tržište sekundarnih sirovina ključno. E, preduvjet za postojanje tržišta sekundarnih sirovina je naravno obveza razvrstavanja otpada. Jer ako ne budemo razvrstavali otpad i ne budemo primorali sve zemlje članice na razvrstavanje otpada, onda je očito da ne možemo niti govoriti o tržištu sekundarnih sirovina. Dakle, moram reći da sam e, doista zadovoljna što su gotovo svi klubovi podržali moj prijedlog o brisanju klauzula u kojima je razvrstavanje otpada predviđeno jedino ako je tehnički i ekonomski moguće. Mislim da se svi slažemo i usput budi rečeno, taj je sustav e, često omogućavao iznimke u obvezi razvrstavanja otpada, a vidimo da smo tu svi svjesni da treba ići korak dalje. Zanimljivi amandmani uloženi su i po pitanju e, poteškoća na manje naseljenim područjima. Istina je, ja to nisam e, imala u vidu, ali svakako jest važno. Jednako je važno i produljenje obveze razvrstavanja otpada na kuhinski otpad i tu isto imamo amandmane koji idu u tom pravcu. Ključno pitanje nadalje je ono koje se odnosi na ciljeve kako bismo povećali količinu sekundarnih sirovina koje su raspoložive na tržištu, a koje bi se inače izgubile. Kada je riječ o ciljevima, želim biti jasna u osobno ime, a također i u ime čitavog kluba socijalista i demokrata želim izraziti punu e, potporu e, rezolucije Pjeti Kajnen koju smo usvojili prošle godine gdje smo imali vrlo jasne ciljeve 70% recikliranja i oporabe za komunalni otpad, 80% za ambalažni otpad i 5% odlaganja na e, odlagališta, o čemu još moramo razgovarati. Evo, kao što sam rekla, tu želim biti jasna, zato jer nisu svi klubovi tu uložili amandmane, ali i dalje sam uvjerena da se stajalište parlamenta neće promijeniti iz godine u godinu. Dakle, ono što smo usvojili i odobrili prošle godine treba ostati na snazi i treba predstavljati dobru podlogu za daljnji rad. Brojni amandmani su uloženi e, u cilju predlaganja od ciljeva za oporabu. O tome nisam razmišljala, ali rado ću razgovarati kao što je i, riječ o ciljevima e, za recikliranje novog otpada i industrijskih ulja. E, naravno, vezano uz ciljeve imamo i e, čitavo pitanje metodologije izračuna i definicija. Ja smatram da je važno kao prvo imati zajedničku definiciju komunalnog otpada i također e, smatram da je važno imati jednu jedinstvenu izračunsku metodologiju koja će se temeljiti na jednom mjerilu. Evo, iskreno rečeno moram e, reći da je predložen čitav niz mogućih kombinacija, njih beskonačno mašta je radila. Tako da trebamo naći neku okvirnu definiciju. Ja sam sklona tome da mjerilo bude ono najbliže točki u kada se e, jedan e, otpadak reciklira, dakle kada ulazi u proces recikliranja. E, I samo da nešto preciziram i kolege to dobro znaju, a izvjestitelji u Sjeni znaju to još bolje. Tu govorimo o komunalnom otpadu, dakle 7 do 9 posto ukupne količine otpada koja se u Europskoj uniji proizvodi svake godine. Kako bismo zatvorili krug i prešli na kružnu ekonomiju, moramo razmišljati o industrijskom otpadu i otpadu iz trgovine. S time se slažu mnogi klubovi zastupnika, tako da bih ja još jednom e, predložila da zatražimo od komisije da izradi jedan prijedlog za 2018. godinu u kojem bi se povela računa i o tim ciljevima. Evo, to su bile neke od točaka na koje su uloženi brojni amandmani, da pače najveći broj amandmana, a sada prepuštam kolegama riječ kako bismo čuli do čega je njima najviše stalo. Naravno, Moram reći da smo započeli raditi vrlo konstruktivno i uvjerena sam da ćemo usvojiti dobro stajalište parlamenta i da ćemo na kraju usvojiti i dobar zakonodavni okvir. Hvala. Hvala, možemo sada dati riječ izvjestiteljima u sjeni pojedinih klubova zastupnika. Karl Heinz Florec u ime EPP-a prvi ima riječ. Hvala vam. Za početak Zahvalio bih zastupnici Bonafé. Ona doista sjajan posao ovdje odrađuje. Jer doista moramo pomno razmotriti da li pravo mi imamo toliko amandmana, preko tisuća amandmana na ovakvo izvješće i da li bismo trebali imati određene postupke dogovora, dakle kada se radi o zakonodavstvu od tisuću stranica koje imaju vrlo često manje amandmana nego što je danas slučaj. Dakle, da smo bili malo oprezniji, mogli bismo imati manji broj, jer ako se omogući, ako se usporedite amandmane, računalno velik broj njih je poprilično sličan. No kako bilo ovdje govorimo o sirovinama, sirovinama koje je moguće e, ponovno upotrebljavati, to je svakako prioritet, ne samo za nas, već i za dolazeće naraštaje. Znamo da u Europi e, postoji nestašica takvih sirovina, a sirovine koje su nama potrebne pronalaze se vrlo često u zemljama koje nisu odviše stabilne. Naravno iz etičkih, ali i ekonomskih razloga bilo bi bolje da takve, takav materijal možemo ponovno koristiti. No, nažalost, postoji različiti oblik otpada koji često završava na odlagalištima, a to svakako nije nešto što ćemo u pojedinim zemljama moći riješiti preko noći. To razumijemo, shvaćamo, no zadovoljan sam s time što komisija i dalje obećaje nastavak financijske podrške, barem do daljnjega, za odlagališta spalionice dok ne možemo razriješiti taj problem. Ako pogledamo hjerarhiju otpada, prije svega mislim da moramo razumjeti, ja sam aktivan u politikama koje se otpadom bave već dugo vremena, dakle ako pogledamo zakonodavstvo koje se bavi otpadom, ono nije na odgovarajući način provedeno u svim zemljama. Čak ni moja zemlja nije baš uzoran učenik. Moramo dakle razmotriti zakonodavstvo, određene direktive su preko 22 godine stare, tako da je doista vrijeme da se nešto tu poduzme. Jedan od ključnih elemenata eh, su definicije. Zanimljivo je čuti koliko su različite ideje, zamisli pojedinih kolega, kako se baviti tim definicijama, smanjiti kvote. No, dok ne razmotrimo proračune i procjene i tome slično, kako možemo bilo što učiniti vezano uz pojedine vrijednosti? Očito moramo razmotriti cijeli proces eh, reciklaže, to je prije svega Znamo da je velik dio ovdje energije usmjeren na koncentraciju, na uznike i zbog čega ciljevi nisu ondje ambiciozniji. No, ako stvari pogledamo realnije, moramo biti oprezni što se tiče postavljanja kvota i ciljeva iznad onoga što komisija predlaže. I tu bih također upozorio na sljedeće. Znam da u Njemačkoj neki tvrde da bismo možda trebali ostaviti kvote kakve jesu ili ih zamrznuti. No što sa svim onim inovativnim poduzećima? Poduzećima koja se pripremuje za 2020, 2025, 2030. Ne mislim stoga da je to osobito dobar pristup. Spričavanje e, stvaranja otpada, kao što je gospođa Bonafé rekla, je vrlo važna stvar. a isto tako te stvari želimo reciklirati ili spaljivati, ta sljedeća faza u hirarhiji otpada često se ne provodi na odgovarajući način. No slažemo se sa gospođom Bonafea što se tiče tog pristupa hirarhiji otpada, dakle sprečavanje stvaranja otpada je vrlo važna točka. Ako pogledamo prehrambenu industriju i potrošače možemo zaključiti koliko je zapravo važna uloga sirovina. Odgovornost proizvođača i produljeno jamstvo treba omogućiti da je cijeli aspekt odgovornosti je nešto sa čime trebamo biti oprezni. Također što je primjerice sa plastičnim prozorskim okvirima ili primjerice nekim inovativnim eh, mašinama za pranje eh, rublja, što ako ih želite reciklirati nakon par godina. Dakle, postoji tu cijeli niz elemenata koje se tiču plastike, koje se koriste za stabilizaciju strojeva, sprečavanju požara. I te dijelove nije uvijek nužno moguće zamijeniti tako lako. Pa ako želite takve stvari reciklirati, a sve to moramo razmotriti u kontekstu veće odgovornosti proizvođače, produljenog jamstva, mislim da je situacija pomalo riskantna. Dakle, to će pritisak izvršiti na kvote reciklaže i tu smatram da komisija treba razviti svovrsni plan puta za to i trebalo bi to vidjeti kako će izgledati. Ja sam osobno vrlo za reciklažu. No, pitanje je koja je krajnja kvaliteta proizvoda koji se tako dobiva. U slučaju čelika to nije problem, ako se reciklira plastika, stvara se određeni problem. Dakle, što god mi učinili, bez plastike jednostavno nema života i ukoliko želimo ispuniti zahtjeve za učinkovitošću, Pretpostavljam da sama poduzeća mogu razmotriti te zahtjeve, no što ako imamo određene dijelove, primjerice rasladne ventilatore za strojeve, neki su metalni i ukoliko se za njih koriste svobrsni kompozitni materijali i mješavina različitih tvari, takve stvari nije moguće reciklirati. Dakle, tu dolazi do pitanja učinkovitosti. Također postavlja se pitanje što učiniti sa svim tim pojedinim tvarima. Dakle, mislim da ćemo morati mm, pratiti situaciju i ja imam neke svoje vlastite zamisli, no drugi pokušavaju u potpunosti isključiti tu odgovornost proizvođača, sa čime se ne slažem. Dakle, mislim da moramo sve razmotriti i pokušati doći do svojevrsnog kompromisa. U svakom slučaju zahvaljujem na suradnji. E, imali smo velik broj sastanaka i velik broj izvjestitelja sjeni, ali zahvaljujem se na svom uloženom trudu. Hvala vam. U ime ECR-a gospodin Maker. Hvala. I ja bih za početak zahvalio izvjestiteljici. E, ona je doista posvećena ovome predana 100%. Dosije je vrlo važan, istina, imamo velik broj amandmana, vjerojatno previše, ali ja sam dijelom kriv za to i sam sam ih podosta podnio, ali to samo pokazuje koliko je dosije važan za sve. Pregovori će također biti dugi, tu možete računati i na moju podršku. I ukoliko jednu stvar ne možemo gubiti, to je vrijeme. Nemamo vremena za gubljenje. Dakle, ako čujete kakve glasine iz o mogućem e, odgađanju postavljanja ciljeva za otpad, to je nešto što je svakako zabrinjavajuće. Mislim da su predlozi pred nama pomno razmotrili utjecaj e, svih mogućnosti već smo izgubili dovoljno vremena odugovlačeći sa prvim prijedlogom. Ako počnemo potkopavati i ovaj ovdje prijedlog mislim da doista neće izaći na dobar parlament, mora poslati jasnu poruku da želimo na tome raditi, ne želimo stvari odgađati i mislim da se svi klubovi zastupnika sa time slaže. slažu. Potrebna nam je ta tranzicija, prijelaz na kružno gospodarstvo jer se radi o nužnosti gospodarske govoreći. Uvelike ovisimo uvozu sirovina, sirovine se također vrlo brzo troši troši se resurse i nije mogućnost da nastavimo na isti način kao i do sada. Mi želimo promicati kružno gospodarstvo, ne kočiti stvari, ne zaustavljati. što se tiče otpada i upravljanja otpadom, imamo tu dosta prostora za to ostvariti. Već sam u lipnju rekao kako smatram da bi se ovaj dosije trebao razvijeti. Podnijeli smo amandmane u tom smjeru i čini mi se da je malo rado, rano za Djeda Mraza, iako imamo cijeli popis stvari koje se nadamo da bi nam on mogao donijeti. Željeli bismo se dakle vratiti na prvi prijedlog komisije iz 2014. što se tiče razine ambicija. Također se zalažemo za jednu metodu mjerenja. Sviđa nam se činjenica da se naglašava prevencija i razdvajanje otpada. Biološki otpad smatramo da bi također trebao biti uključeno to razdvajanje. Do 2030. također bismo željeli uhvatiti se u koštac s morskim otpadom i želimo se baviti otpadom od hrane. Zalažemo se za programe produljenog jamstva proizvođača i činjenicu da oni moraju biti obvezni i također trebamo jedan komplet minimalnih pravila primjenjivih za sve. Trebaju nam jednaki uvjeti za sve. Ukoliko postavimo ambiciozne ciljeve, tada ih možemo postići samo tako što uključimo i proizvođače. To je ono što je od ključne važnosti. Odlagališta, to je nešto što trebamo postupno iskorijeniti. Ne smatramo da e, otpad koji se može reciklirati, netretiran, bi trebao završiti na odlagalištima i ne podržavamo to da Europska unija pruža podršku za takve aktivnosti. Ako razmotrimo pojedine amandmane, što se tiče ovih prvih stvari koje sam rekao, mislim da postoji dovoljno prostora za konsenzus, no za posljednje dvije točke možda bi bilo teže doći do toga konsenzusa. Zbog toga ću ponovno reći koje je naše stajalište. Moramo se pobrinuti da se uključe sve države članice i tu govorimo o amandmanu 1060 Donekle me iznenađuje što nitko od drugih amandmana nije podnio sličan amandman. No ne možemo si dopustiti da još 20 godina trošimo sirovine. Naravno, govorim na temelju svog iskustva iz svoje države članice, no smatram da imamo dovoljno znanje i stručno iskustvo onim zemljama koje još zaostaju kako bismo se pobrinuli da i one uhvate korak s drugim državama članicama Europe. I ja ću dati sve od sebe tijekom pregovora da kolege u to uvjerim. Također, ovdje imamo i zajednički cilj pripreme za oporabu s jedne strane, reciklažu s druge, no ukoliko razmotrimo okvirnu direktivu, e, možemo vidjeti da oporaba i priprema za oporabu trebali bi biti smještene, spojene u jedan članak, jer neovisno o statusu gdje se jedna stvar smatra da je otpad, druga stvar proizvod, smatram da obje aktivnosti idu ka istom cilju, a to je upravo čime se bavi i moj amandman 985 jedna povezana zajednički, cilj unutar ove okvirne direktive je još manje smislen jer se radi razlike između ambalaže, jednokratne ambalaže, višekratne ambalaže i ako imamo jednu jedinstvenu metu, cilj ovdje, to će dovesti do umjetno visokih e, statistika i zapravo će e, nas odvući od samog konačnog cilja reciklaže. Tako da ne vidim nijakvu dodanu vrijednost u tome da imamo europski, europske obvezne ciljeve za oporabu ambalažnog otpada i to je moj amandman 818 koji možete pogledati ako vas zanima više detalja o tome. Za kraj, i moja ambicija pobrinuti se da zakonodavstvo bude jasno, da ne bude previše preskriptivno i kao i drugi kolege doista sam motiviran, sa zadovoljstvom surađujemo sa izvjestiteljicom na jedan konstruktivan način i želimo tekst koji će dobiti širok konsenzus u parlamentu, a to je što će nam i trebati u našim odnosima s vijećem. Hvala. Zahvaljujem u gospodin Torvalds ime Alda. Hvala vam. Obično ne počinjem sa pohvalom kolegama, to je donekle loša finska navika, no u ovom slučaju učinit ću iznimku. Mislim da način na koji je gospođa Bonafe provodila svoju izvjestiteljsku dužnost i pomagala nam u svim na svim sastancima, da je to doista bilo vrlo mudro, inteligentno, strukturirano i provedeno i nije naštetilo ni činjenica da je to sve izvedeno sa jednom dozom šarma. So, uh, as you can read from between the lines... Dakle, ako čitate između redaka, možete zaključiti da je ovdje pregovaračka skupina poprilično dobro sastavljena, idemo u dobrom smjeru, postoje tu razlike u mišljenjima i u osobnostima. No način na koji se do sada raspravljalo o stvarima mislim da pruža vrlo dobar primjer toga da se stvarima ne pripisuje nekakva ideološka dimenzija. Svi smo u vrlo otvorenom procesu i ako takav otvoren proces i pristup zadržimo na dolazećim mjesecima, mislim da ćemo završiti sa jednim poprilično dobrim dokumentom, mnogo boljim od onoga s čime se trenutno bore u vijeću. Naravno, postoje neki načelni problemi, problemi s kojima se uobičajno susrećemo u ovakvim slučajevima jer smo morali donijeti odluku o tome na kojoj razini želimo provoditi, donositi zakonodavstvo. I gotovo uvijek se susrećemo s tim problemom jer i tu su tradicije u pojedinim državama vrlo različite. Ako krenemo u mikromanagement, kolega Mark je spomenuo Djeda Mraza, na taj način ćemo najlakše izgraditi božićni popis želja, iako istodobno lako je moguće otvoriti neke praznine koje će se tako pokazati. Kao što ste čuli od drugih izvjestitelja u Sijeni, do sada su svi vrlo optimistični bili. No istodobno istaknuo bih i neke, barem jedan problem s kojim ćemo se susresti. Gospođa Bonafé spomenula otpad hrane. To je naravno ozbiljan problem. No, kao što možemo vidjeti u supermarketima, oni isto sami moraju odlučiti da li će imati 5000 različitih artikala ili 25 različitih. U nekim većim supermarketima to će biti 25.000, a količina hrane, odnosno otpada od hrane u takvom supermarketu doista će biti vrlo visoka. U Finskoj smo proveli neke eksperimente smanjujući broj artikala u dućanima i to je dovelo i do smanjenja postotka otpada od hrane. Dakle, kada govorimo o mjerama prevencije, uplac ćemo se u jednu vrlo tešku borbu, jer tim velikim lancima morat ćemo reći da moraju smanjiti broj artikala koje nude na svojim policama, a pretpostavljate i sami koliko će oni biti entuzijastični oko toga. Imali smo različita mišljenja koja su donakle varirala i ovisila o tome odakle dolaze izvjestitelji iz sjeni. Mark i ja smo jučer žustro raspravljali o tome kako se nositi sa situacijom gdje imamo 400 osoba na 1 kvadratni kilometar naseljenosti ili jedna osoba na istu površinu, što je možda slučaj u drugim dijelovima Europske unije. Tako da će to svakako biti borba, jedna ugodna borba, no kao što sam na početku rekao, vjerujemo da će gospođa Bonafé zadržati raspoloženje. Hvala. Thank you very much. And now... Hvala Sada kolega Bounce. Hvala predsjedavajući. Sigurno neću dati bolji doprinos od prethodnog govornika, no sve što sam imao za reći već sam rekao u srpnju, to jest da je rad izvjestiteljice i suradnja s njom predstavljaju pravo zadovoljstvo. Naravno, uvijek se može poboljšati dokument svaki i s tim ciljem sam i predložio nekoliko amandmana koji su značeni za moj klub zastupnika. Kao što smo to istakli kada je riječ o ovom zakonodavnom paketu mjera, jedna stvar koju želimo istaknuti, a o kojoj još nije bilo riječi, tiče se elemenata koje se može reciklirati. Mislimo da nije dobro ograničavati resurse namenjene spaljivanju otpada. Također mjesni i regionalni na tijela vlasti imaju određene nadležnosti u upravljanju otpadom i stoga je važno naglasiti značaj suradnje između različitih razina i mislim da moramo investirati na ulozi tijela vlasti koji su najbliži našim sugrađanima. Što se pak tiče drugih polemičnih elemenata, mislimo da moramo imati jedinstven način statističke obrade, imati jasne i ambiciozne ciljeve, ne samo kako bismo uskladili rad, već e, i s ciljem da nitko ne može varati, odnosno zataškavati stvarnosti s tim u vezi i kada je riječ o obvezi sortiranja, odnosno razvrstavanja otpada, trebamo se postarati da nitko ne mogne izbjeći poštivanje te uredbe, jer to je od ključnog značaja kako bismo zajamčili prelazak na kružnu ekonomiju. I iz tog razloga želimo ukloniti Eh, u engleskoj verziji if, ako, gdje god se pojavljuje. Dakle, mislim da moramo staviti naglasak na sve elemente koji nam mogu omogućiti da ostvarimo obvezujuće ciljeve koji su nužni. Isto tako moramo imati polovične ciljeve za 2025. koji su po našem mišljenju od velikog značaja, osobito kada se radi o otpadu od hrane i morskom otpadu. Kada je riječ o uloženim amandmanima, također želim reći da smo svi zabrinuti kada vidimo da države članice sudjeluju u politici prevencije i smanjenja otpada. Mi moramo jasno reći da želimo da nestanu odlagališta otpada, ne samo postupno, već je naš cilj da to jednostavno nestane s lica zemlje. Stoga treba smanjiti omjer otpada koji se može odlagati na odlagalištima, treba smanjiti naravno godišnju proizvodnju otpada i u to uključiti velike proizvođače otpada Izvjestiteljica je također stavila naglasak na prevenciju. Prevencija je naime od ključnog značaja i svi klubovi zastupnika slažu se s tim, no ja želim također inzistirati i na značaju borbe protiv programiranog zastarjevanja, osobito u tri direktive koje želimo izmijeniti. Proizvođači tu imaju veliku odgovornost. proizvođači bi također trebali bolje upravljati osnovnim sirovinama. I srdačno sam podsjetio Simone Bonafé na to da mi smatramo da je nužno ne umanjivati odgovornost proizvođača. Sad, naravno, ogroman broj amandmana uložen je i potrebno je da izvjestitelji, odnosno izvjestiteljica, izvjestiteljci u sjeni ulože ogroman trud kako se to sve analiziralo. Mi smo uložili veliki broj amandmana, ali smo na raspolaganju svima kako bi taj, to izvješće bilo ambiciozno. Svjestan sam da komisija ne voli da joj se govori da treba biti ambicioznija, no mi mislimo da ukoliko želimo ostvariti kružnu ekonomiju, onda doista moramo imati puno ambicioznije ciljeve kada se radi o održivom razvoju. Hvala sad ovime zelenih, naš e, podpredsjednik, gospodin Žava. Javor. Hvala predsjedavajući. Također želim reći e, i u ime izvjestelja Sjeni u ime zelenih e, Davora koji nažalost ne može biti ovdje. Da je ovo odličan posao i da idemo u pravom smjeru. Dakle, čestitam izvjestiteljici. Ne želim ponavljati sve što su već rekli kolege, no izvjestitelj e, u sjeni za mišljenje ITREA me zamolio da s vama podijelim neke važne teme koje na ITREU smatramo često ključnim, od ključnog značaja. Najprije želim naglasiti značaj dosljednosti konzistentnosti između ovih elemenata paketa mjera, bilo da se radi o definicijama, ciljevima i poticajima. Ponekad se, barem na itre raspravlja o određenim temama i na različite načine, tako da barem na ITRE-u primjećujemo da tu potrebna dodatna konzistentnost. Zatim druga važna stvar jeste da se proširi e, polje primjene ne samo na lokalni otpad, već na industrijski otpad i da se prilagode zacrtani ciljevi. Također moramo imati ambiciozne ciljeve što se tiče dodatnog otpada i visokih ciljeva za recikliranje. Moramo imati obvezujuće nacionalne programe i mjere koje će se primjenjivati u državama članicama nije dovoljno imati samo neke općenito izrečene ciljeve, već moramo reći što se očekuje od koje države članice. Također smatramo da moramo imati obvezujuću, e, obvezujuće prikupljanje bio otpada. Mislim da je to nešto na čemu treba inzistirati. Zatim bolji nadzor nad učinkom država članica. Naime, nije dovoljno samo zadati ciljeve za države članice, već trebamo imati sustav ranog upozorenja i mehanizam e, posebnih mjera u slučaju nepoštivanja zacrtanih ciljeva. Također moramo imati, e, moramo se postarati da da se e, razvrstavanje otpada ne upućuje na odlagališta i ne smijemo ukoliko, ukoliko budemo imali dalje odlagališta, onda nećemo stvariti konačne cilje kružne ekonomije. Također moramo imati na raspolaganju instrumente za promoviranje kružne ekonomije, među kojima e, poticaj za sekundarne sirovine i e, obvezujući sustav EPR-a i konačno moramo imati sveukupno držati se određene dosljednosti i imati mjere uspostave hijerarhije u obradi otpada Dakle, ovo su ključni ciljevi. Dakle, da se prelađe s odlagališta na recikliranje, razvrstavanje otpada i prevenciju stvaranja otpada, što je konačni cilj, naravno, ovog paketa mjera i kružnog, kružne ekonomije. Hvala. Gospodin Pedičini u ime FDD-a. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja se želim pridružiti zahvalama koje je uputila kolegica Bonafe na odlično obavljenom poslu do sada. Na dobrom smo putu i izvrsno ćemo surađivati sa izvjestiteljicom i ostalim izvjestiteljima u sjeni. Želim se kao prvo osvrnuti na pitanje prevencije, no neću sada poći od teksta koji ovdje razmatramo, nego ću uzeti u obzir tekst komisije. Kada smo izradili izvješće na vlastitu inicijativu, Stavili smo naglasak na subvencije, odnosno na uklanjanje subvencija fosilnim eh, gorivima, što je za nas od ogromne važnosti kada je riječ o prevenciji. Tu sam htio podsjetiti, kao što uvijek činim, da te subvencije iznose otprilike 5000 milijardi eura godišnje, i to je daleko veća brojka koliko se troši na svijetu za zdravstvo. I to u velikoj mjeri utječe na prijelaz na kružnu ekonomiju, jer se govori ne samo o energetici, nego i o derivatima poput plastike. Jer sve dok se oni subvencioniraju i javno potiče, tradicionalna plastika će uvijek imati prednost na tržištu u odnosu na ekološku ili biorazgradivu ili inovativnu plastiku, tako da tradicionalnu plastiku nikad nećemo moći uključiti u kružnu ekonomiju koju ovdje želimo potaknuti. Mene zanima kako će se to ići. Ako je parlament izradio prijedlog e, gdje je ta tematika bila prisutna i ako je to usvojeno, kako to da komisija nije to uvrstila u svoj tekst. Evo, mi smo sada to ponovno ubacili, sa sreća i čini se da to podržavaju i ostali klubovi konkretnije sada. Osvrnut ću se na definicije, iako neću ići u detalje, jer mislim da ćemo uskoro postići kompromis zahvaljujući i e, pravnicima, lingvistima i pravnoj službi. Imam samo nekoliko napomena. Mislim da je u definiciji otpada bolje razdvojiti e, komunalni otpad i komercijalni otpad i naravno da te dvije kategorije otpada ne mogu biti e, komunalni otpad. Kada je riječ o definiciji recikliranja, htjeli bismo da se čak niti u najmanjoj mjeri ne uvrsti e, koncept oporave energije zahvaljujući anaerobnoj fermentaciji, zato jer e, ta metodologija za sada ne jamči da će se vratiti metanije. a metan e, znamo da ima 20 puta veći potencijal staklenika nego CO2 tako da treba to izbaciti iz spominjanja u amandmanu 5. Također trebamo potaknuti procese koji omogućavaju eh, aerobno postiranje i također poljoprivredne biomase za izradu kvalitetnog komposta koji će omogućiti i eh, hvatanje organskog ugljika u tlo. Treba također eh, omogućiti i preradu na malim poljoprivrednim gospodarstvima i također razvrstavanje komunalnog otpada kako bismo e, hladno proizvodili metan za privatnu potrošnju ili za uključivanje u gradsku mrežu. Kada je riječ e, o backfillingu, e, slažemo se s time da se odlagališta pune i zapunjavaju inertnim materijalima i samo kada je to nužno potrebno za radi sanacije ili iz inženjerskih razloga. Kompromis 10 po pitanju E, prehrambenog otpada, što je izazvalo veliko e, zanimanje, treba reći da to ide u dobrom pravcu iako imamo tu neke proturječnosti kada je riječ o povezivanju sa hjerarhijom gospodaranja otpada. No, Želim istaknuti nešto što mi se čini da se ne uklapa u to. Znanstvene studije pokazuju da e, svi usjevi koji se obrađuju glifosatom imaju biorazgradivost od samo 2% e, nakon 98 dana. Zbog čega e, radi glifosata ne možemo zadržati opticaju bilo kakav prehrambeni proizvod koji je obrađen glifosatom. Drago nam je što je usvojeno ispominjanje hjerarhije gospodaranja otpadom i nadam se da će se to zadržati u kompromisu. E, mi predlažemo da e, treba uvrsti mjere za poboljšanje organskog otpada i e, mjere prevencije i uvrstiti tu cilj, obvezujući cilj od 30% za oporabu e, prehrambenog otpada i također zabranu odlaganja na, e, odlagališta i na spalionice organskog otpada do 2020. godine i također razvrstavanje organskog otpada do 2020. godine. Zatim, kada je riječ o građevini, obnova postojećih zgrada je nešto što treba imati i prednosti. Također e, treba omogućiti e, obnovu e, i oporabu građevinskog materijala, a kada je riječ o izgradnji novih zgrada, promicati metodologiju koja će se temeljiti više na dekonstrukciji nego na rušenju samih zgrada. Kada je riječ o integraciji u okolišne troškove proizvoda, Mm, i e, otiska ugljika proizvoda u cijenu. Dakle, znamo da to nije u nadležnosti Europske unije, no e, u svakom slučaju treba to uvrstiti sve, e, sva spominjanja hierarhije gospodarenja otpadom, kao što je slučaj u tekstu. Hvala sada gospodin Žalko ime NF-a. uvaženi kolege, revizija četiri direktive kojima se upravlja otpadom u Europskoj uniji. Centralni element uspostave kružne ekonomije. Smanjenje proizvodnje otpada ima za cilja od otpada e, stvarati energi, izvor energije. Tko se tome može protiviti? Svi to želimo. No, gospođo Bonafe, vi uljepšavate naše stare dane svima nama, no ipak prijedlog izmjene četiri direktive i kompromisnih amandmana tijekom e, E, dakle imaju dvije vrste e, greša, e, mana. Kao prvo, lokalizam i subsidijarnost čine se našom glavnom politikom upravljanja otpadom. Zatim, iznimke kojima se odnosno sustav kojim želite uspostaviti jedinstveno tržište upravljanja otpadom. Tu imamo probleme subsidijarnosti i konkretne praktične poteškoće, na primjer razlika između općinskih i trgovač, općinskog i trgovinskog otpada. Evo, čini nam se problematično ako ćemo danas e, razmišljati o otpadu, papirnom otpadu iz, u ovom parlamenta, kojeg ima dosta, e, bit, će, kategoriziran općinskim otpadom, a mala, mala prodavaonica pored parlamenta, njihov, njihov otpad će biti kategoriziran trgovinskim otpadom. Države članice se protive ovim odredbama i list list Euroaktiv najavio ovog tjedna da je Njemačka spremna pokopati ciljeve za upravljanje otpadom u Europske unije. Ovo može stvoriti veća opterećenja Evo, ispostavlja se da spaljivanje nije mod, više moderno jer uništava umjesto da renovira. No, ovdje se, tu se isto tako i u najsuvremenijim e, spalionicama proizvodi energija. Dakle, to se ne smije napuštati i prilikom spaljivanja ne smijemo zanimati da se proizvodi električna energija. Dakle, svaka država i svaka regija treba imati svoj način e, upravljanja otpadom, a ne smijemo e, imati jedinstven pristup upravljanju otpadom na europskoj razini. Najviše hvala sada gospođa Hvala predsjedniče. Evo, želim e, Također želim čestitati izvjestiteljici na ovom paketu mjera za kružnu ekonomiju, no imam nekoliko primjedbi jedna opće prirode. Naime, imajući na umu obim ovog dosija, ne smijemo pomiješati brzinu i brzopletost kada se radi o zaključivanju prijedloga. Što se tiče bacanja hrane, tu moramo imati da dakle, prehrambenog otpada moramo imati jako preciznu definiciju. To je tema od velikog značaja u brojnim državama članicama. No, istovremeno želim privući vašu pozornost na potrebu da se pravi razlika između primarne proizvodnje na razini privar, primarne proizvodnje između gubitaka i bacanja. Dakle, po meni nisu do, dostatne postojeće definicije, dakle, mora se postaviti veza s hierarhijom na način da imamo primarno prevenciju, dakle preventivni pristup. Prvo, da, da su postoji hjerarhija između hrane za ljude, hrana za životinje i sve ono ostalo što može biti namijenjeno kompostiranju. Dakle, jako mi je stalo do ovog pitanja uspostavi hijerarhije između e, u otpadu. Zatim druga primjedba e, derivati. Dakle, ta definicija nije jasna i kada se radi o pojednostavljivanju ovdje baš nemamo pojednostavljivanja jer ova trenutno, trenutno pojednostavljivanje tako kako je predstavljeno može samo izazvati problem u tumačenju državama članicama i imat ćemo situaciju u kojoj poduzeća neće znati što trebaju napraviti. Treće, e, kraj korištenja otpada. Dakle, tu moramo također imati jasnu definiciju moramo imati jedinstveno jedinstvenu definiciju prestanka statusa otpada. Zatim, zadnja, način obračuna. Mnogi su predložili obračun nakon prvog sortiranja, razvrstavanja. Čini nam se prihvatljiv prijedlog i ukoliko želimo se imati na umu pojednostavljivanje postupka, mislimo da je ovo najprihvatljiviji i u najmanju ruku, najmanje e, skup, skupo rješenje. Jer ne smijemo, zaboraviti da je razvrstavanje otpada u različitim državama članicama doista na jako različitim razinama. Zatim, definiranje otpada je zadnja stvar. na općinskoj razini mi se čini da je to od ključnog značaja, za razliku od ovoga što je rekao prethodni govornik. Dakle, kada govorimo o sličnom otpadu, on po prirodi i po svom sastavu i količini mora biti usporediv. Naime, pojam količine od ključnog značaja kada je riječ o odgovornosti lokalnih e, razina vlasti. Porezi koje plaćaju naši porezni obveznici nisu namijenjeni dakle upravljanju otpadom, e, barem lokalni porezi nisu namijenjeni upravljanju lokadom, otpadom na lokalnoj razini. Hvala. Hvala sada gospođa Kovin Langen. Predsjedniče, dopustite najprije da poput prethodnih govornika čestitam također izvjestiteljice na odličnom radu. Ne želim ponavljati sve što je već e, rečeno ovom prigodom, no želim privući vašu pozornost na činjenicu da po mom mišljenju ono što je osobito važno u ovom prijedlogu jesu amandmani koji se tiču sljedećih element točaka. Naime, EU unija u veliko ovisi o e, resursima koji dolaze izvan Europske unije, zato moramo imati politiku proizvoda to će omogućiti da se smanji ekološki utjecaj tih proizvoda u čitavom njihovom eh, eh, roku postojanja. Eh, na jačanje izbjegavanja stvaranja otpada je ugaoni kamen ovog projekta. Ne radi samo o održivosti u proizvodnji, već je tu i stav potrošača koji je od velikog značaja sustav uspostave odgovornosti je od velikog značaja kako bi se manje bacalo resurse. Dobro je što su uvedeni minimalni kriteriji i važno je da se ne zalazi u nadležnost država članica jer suprotnom oni se neće moći organizirati kako e, je to prikladno. Moramo se držati načela subsidijarnosti, imati na umu nacionalne posebitosti i ne smijemo gubiti iz vida ciljeve europske ciljeve. Hvala. Hvala gospodine Kaputo. Imate riječ. Hvala ja naravno želim zahvaliti Simoni na stalnim naporima koje ulaže u ovaj težak predmet. Nije lako znači se u gotovo 2000 amandmana. Neću ponavljati sve ono što su rekli prethodni kolege, no ipak ću sa svoje strane istaknuti neke elemente. Prvo, pitanje ciljeva, tu se slažem sa Simoninim vrlo ambicioznim prijedlogom jer smatram da treba poslati snažnu i jasnu poruku da treba prijeći sa linarne ekonomije na kružnu ekonomiju. Također podržavam prijedlog poštrenja sankcija kako bi se primoralo zemlje članice na poštivanje ovih ciljeva. Kada je riječ o produljenom jamstvu, ja pripadam onima koji smatraju da nam je potrebna veća ambicioznost. Ja sam uložio više amandmana na to jer smatram da treba zacrtati minimalne zahtjeve za odgovornost i također da proizvođači moraju odgovarati zbog nepoštivanja tih zahtjeva. Povećati odgovornost izvođača značajno je jer treba pogurati projektiranje i dizajniranje u određenom pravcu, naročito u pravcu korištenja materijala koji će olakšati recikliranje u cilju naravno smanjenja na najmanju moguću mjeru spaljivanja i odlaganja na odlagališta kao što je već i rečeno. Također treba bolje pratiti rad komisije i uskladiti se s njome, jer do sada smo vidjeli da nacionalni programi prevencije nisu baš dali neke rezultate. Mislim eh, da treba predvidjeti i jedan eh, srednjeročni nadzor i provjeru usvojenih mjera, ne samo na kraju procesa. Također se želim e, kratko zadržati na direktivi o ambalažnom otpadu. Materijali za ambalaže su zabilježili veliki tehnološki e, napredak, e, no treba omogućiti njihov bolji prodor na tržište i također treba poboljšati označavanje biorazgradivog otpada i ambalaže. E, još jedna tema do koje mi je stalo je bacanje hrane i tu sam uložio isto tako niz amandmana, naročito s obzirom na povećanje siromaštva i našu moralnu obvezu sprječavanja bacanja hrane, što je svakako nužno za one koji su najpotrebitiji. Ja sam e, osmislio kampanje za podizanje svijesti u kojima se traži od zemalja članica da daju porezne olakšice za e, malo prodaju proizvoda i e, onakvih proizvoda koji se daju dobrotvornim organizacijama. Kružna ekonomija je središnje pitanje koje će obilježiti čitav ovaj saziv. To je jedna od ključnih tematika po pitanju koje moramo doista pokazati dobar pristup i trebamo doista osmisliti novu društvenu strukturu, nov način života i u tom smislu želim još jednom poželjeti mnogo uspjeha Simoni u daljem radu na ovom složenom predmetu. hvala. Završili smo sa zastupnicima, sada bismo rado saslušali komisiju, stav komisije o ovim amandmanima i svemu što smo danas mogli čuti tijekom sastanka odbora Envi. Izvolite. Hvala predsjedniče. Želim se također pridružiti svim onima koji su, se, koji su zahvalili Simoni Bonafé na njenom radu. Naravno, ostalo još puno posla, no u svakom slučaju želim se zahvaliti i zastupnicima Europskog parlamenta na ovom impresivnom broju amandmana za koji sam uvjeren da pokazuju da je ovaj dosije stvarni prioritet, no vjerovali ili ne, mi smo pročitali sve amandmane i sa zadovoljstvom eh, vidimo da postoji cjelokupna općenita podrška ovom eh, novom dokumentu glede gospodarenja otpadom. Naš prioritet jeste da brzo napredujemo po pitanju svih ovih prijedloga, tako da bi oni uskoro se pretočili konkretne rezultate. U dopisu predsjednika Junkera i prvog potpredsjednika Timmermansa upućenom predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Šulcu. Jasno su ukazani prioriteti, tako da želimo e, puno sreće izvjestiteljci i izvjestiteljima u Sjeni kako bi mogli bez dodatnog e, produžetka ostvariti željeni e, sporazum, ne samo u Europskom parlamentu, već i pred vijećem. Što se tiče ciljenih, ciljnih razina, on će biti od ključnog značaja za ostvarenje sporazuma. Komisija ima pristup e, prema kojem želi kombinirati ambicioznost i realizam, i kada je nužno i opravdano dopušta se da e, dodatno, dodatne rokove nekim e, državama članicama kako bi se uključilo. Istovremeno postrožavamo pravila upravljanjem, gospodarenjem općinskim otpadom. Obuhvatit ćemo veći obim otpada. A što se tiče ciljeva i pravila izračuna, imamo za cilj da se može izračunati što je stvarno reciklirano. Dakle, sve države članice s ovim promjenama, sve države članice, dakle, pa čak i one koje imaju visoku stopu recikliranja, morat će uložiti dodatne napore kako bi ostvarili ciljeve koje smo mi predložili. I s tog razloga smatramo da je ambiciozan, ali istovremeno i ostvarivo. Što se tiče rokova, drago nam je vidjeti da amandmani idu u pravom smjeru i da se ne mijenjaju pravila igre za stvaranje ciljeva za 2020. No istovremeno, neki od amandmana usložnjavaju uveliko sustav, smanjuju pravnu sigurnost i stvaraju dodatno administrativno opterećenje, a da ne donose e, veliku pomoć u gospodarenju otpadom. To se prvenstveno tiče produžetka rokova nekim državama članicama ukoliko ne zadovolje e, srednjoročne ciljeve. No, mislim da je to zdravorazumno zamisliti da će države članice raspolagati dodatnim vremenom, ne samo zbog ciljeva, no u slučaju ako e, države ne ostvare srednjoročne ciljeve, onda će morati e, konačnici morati ostvariti i više ciljeve, e, tako da bi bilo bolje pomoći državama članicama da ostvare rokove, a ako oni to ne naprave, onda naravno imamo druge instrumente, druge mjere za kojima možemo posezati, kao što su tužbe. Isto tako što se tiče izvješćivanja o e, recikliranju, to moramo učiniti ostvarivim, provodivim. I trebamo imati sustav razvrstavanja. S jedne strane, želimo biti sigurni glede onoga što će ući u postupak recikliranja, no ponekad e, stvari nisu jasne, ponekad imamo mješane, mješoviti otpad. No, to su prvenstveno iznimke. Što se tiče pove primjene novih predloženih ciljeva, smatramo da ukoliko želimo da se to ostvari, moramo imati, ostvariti prave ciljeve na terenu, odnosno ti ciljevi moraju biti valjano ocijenjeni i moramo za to imati valjane instrumente, tako da smatramo da trebamo i dalje ostati fokusirani na one, na ciljeve koji su predloženi, a ukoliko želimo raditi na dodatnim ciljevima, onda moramo imati prihvatljive rokove i mogućnost revizije za 2024. godinu. Dakle, ukoliko želimo uspostaviti nove ciljeve, moramo raspolagati adekvatnim informacijama i primjenjivati dobru metodologiju. Naprimjer, što se tiče e, prehrambenog otpada, jasno mi je Jasno nam je da, post, da je to jako važna i žurna stvar, no ne, ne raspolažemo valjanom metodologijom, e, tako da predlažemo da je izradimo i jednom kada budemo njome raspolagali, onda se trebamo ponovo vratiti toj temi kroz nekoliko godina i uspostaviti kroz pravne tekstove određene ciljeve. Pored toga moramo biti obazrivi kada unosimo nove definicije u ovom e, u ovu direktivu, jer to može promijeniti poljoprimjene. Naime, definicije su tu radi ocjene učinka i to je nešto s čim moramo paziti. Također primjenjujemo i određene odredbe glede sužavanja ili proširenja određenih mjera. Neki od vas su se složili da je od ključnog značaja da se to napravi na valjan način. Ja ponavljam da se na taj način i započinje upravljati, odnosno gospodariti otpadom na najbolji mogući način Dakle, No istorijalno smatramo da ne smijemo biti više rigidni kako ne bismo pogoršali situaciju na terenu. Stoga neke od iznimki, neke iznimke trebaju biti dopuštene. Ono što je jako važno u e, razvrstavanje otpada jeste učinkovitost tog sustava. Ja ne raspolažem dokazima da, da je došlo ili da dolazi do zloporabe tih iznimki. Ako vi raspolažete informacijama, javite nam. No ono što je važno jeste da sustav razvrstavanja otpada da je na raspolaganju, da je dostupan svima i da se tu doista valjano razvrstava otpad. Mi smo uvjereni da su politički instrumenti korisni, no trebalo bi izbjeći prespri, preskriptivan pristup, dakle zabrane. Ja mislim da bi nam bi bilo treba naći najbolju umješavinu dakle možemo mi napraviti popis, ali ne moramo govoriti da ih e, se treba sve koristiti istovremeno u potpunosti. Mi zalažemo za stroge preventivne mjere i odgovornost proizvođača, još veću nego što je do sad predviđeno. Mi slažemo s tim, mislimo da i vijeće ide u tom smjeru, tako da je bilo dobro pronaći neka dobra rješenja, kao što su mnogi od vas e, inzistirali na tom, na povećanju odgovornosti proizvođača. Ja mislim da je to jedan od najboljih instrumenta kojim raspolaže kružna ekonomija, dakle učinimo to jakim i učinimo da postoje jednak pravila za sve u potrebi ovog jako dobrog instrumenta. Postoje također neka pitanja koja su jako važna, a to je na primjer pitanje gubitka hrane, koje ide mimo e, direktive o gospodarenju otpadom, jer ovdje se govori o gospodarenju otpadom, a gubitak e, hrane, nešto što se tiče lanca prehrane, tako da ne bismo trebali biti kontraproduktivni i u okviru ove kružne ekonomije. ovdje govorimo o otpadu i ove kompleksne teme zahtijevaju jako dobre pravne proizvode i mi na tome radimo. I konačno, jako važna tema za nas, to je čitav niz novih zadataka i rokova koje mora ispoštovati komisija do 2018. i pobrojao sam samih desetak, a vjerojatno ih ima i više želio bi se osvrnuti ono što ste, što ste rekli, dakle, o provedbi. Ja bi se da želio u naredne dvije godine baviti provedbom i ostvarenjem ovih zastavnih ciljeva, odnosno promjena koje predlažemo. Naime, ako moramo provesti većinu vremena pripremajući nove ciljeve i izrađivati nove pravne prijedloge, onda se bojim da se nećemo moći baviti provedbom koja nije najzanimljiviji dio ovog rada, ali ne može doći do napretka bez toga. Dakle, treba nam malo mira, vremena i resursa na raspolaganju kako bismo stvari valjano dovršili. Dakle, budimo usredočeni i ambiciozni po ovom što se svega ovoga tiče, no sve u svemu želim reći da sam jako zadovoljan duhom eh, koji vlada kada se radi o ovome svemu i ambicijama i ako ovo tako nastavi do kraja, mislim da ćemo doći do jako dobrog sporazuma i još jednom želim zahvaliti izvjestiteljici i pozivam vas da se to napravi na način koji će nam omogućiti da ostvarimo sporazum što je prije moguće. hvala. Thank you very much. now we can uh, conclude our debate, giving the floor to the rapporteur for... Hvala, sada možemo zaključiti raspravu, tako što ćemo dati riječ e, ponovno izvjestiteljici, gospođu Bonafé. Hvala. Pa želim svakako zahvaliti kolegama na dragocenim doprinosima iz ove rasprave. Riječ je o vrlo konstruktivnim i preciznim doprinosima koji se temelje na kvalitetnoj dokumentaciji i mi ćemo svakako povesti računa o tome. Dvije riječi smo čuli više nego druge. Prva je ambicija, a druga je odgovornost. Riječ ambicija je nešto s čime se slaže komisija i to mi je doista drago. Znamo da je prijedlog komisije dobro polazište i koje e, donosi elemente koje mi namjeravamo ojačati. Ono što je proizišlo iz rasprave i što znači da mi želimo poboljšati ovaj prijedlog e, je to da želimo više ambicija. Kao što su i sami kolege rekli, ambicioznost ne znači nepraktičnost. To želim naglasiti zato jer svi ciljevi koje smo predložili nadovezuje se na već postojeće najbolje prakse. Time želim reći da i sama ambicija može biti realna i praktična, a mi želimo da u ovom paketu stvarimo pragmatične ambicije. Druga riječ koju smo čuli više nego ostale je odgovornost i tu postoje brojni aspekti iz izlaganja koje smo čuli s kojima se slažemo. Riječ je recimo o obvezi razvrstavanja otpada u zemljama članicama, tu se svi slažemo, kao što se slažemo i o važnosti prevencije i o važnosti mjera jačanja prevencije i o važnosti prevencije kao prvom koraku u gospodaranju otpadom. Također smo ponovno naglasili potrebe da se smanji bacanje hrane jer je to ne samo ekološki nego i etički problem u našem društvu. No, postoje i neka mišljenja koja se razmimoilaze. Tu je riječ recimo o produljenom jamstvu i amandmani jasno odražavaju danas E, ono što smo danas čuli. Tu treba vidjeti što točno želimo, kao i u slučaju metodologije izračuna. Tu će trebati još dodatno poraditi, ne samo na usklađivanju metodologije izračuna, jer mislim da se tu svi slažemo i to je jasno, nego po pitanju onoga što će se uključiti u mjerenja i izračuna. Tu ćemo trebati još uložiti dalje napore, kao i u definiciju komunalnog otpada. Polazimo od pretpostavke da do sada nismo imali definiciju komunalnog otpada, tako da je dobro da se o tome raspravlja i poželjno je da se u to uvrsti pitanje komercijalnog i industrijskog otpada, jer ćemo i na tome morati poraditi. No, uz ove točke s kojima se dijelom slažemo, a dijelom ne, mm, evo, nisam slučajno se nadovezala na riječ odgovornost koju ste si spomenuli, jer mislim da svi mi osjećamo tu odgovornost što u ruci držimo važan instrument za jačanje konkurentnosti europske industrije. A osim toga vremenski čimbenik je nezanemariv. To nije neovisna variabla, Da pače, čimbenik vremena je čimbenik i na to želim sve podsjetiti koji iziskuje i dodatnu odgovornost jer znamo koliko je složen proces usvajanja ovoga prijedloga, koliko je ovaj prijedlog iščekivan i koliko su dionici, općenito dionici, ne samo nevladine organizacije, nego i sindikati, udruge poslodavaca, sami građani, institucije, dakle svi dionici su tražili da komisija promijeni svoje stajalište i s obzirom na zadane vremenske rokove mi moramo odlučno napredovati. Evo, osvrnut ću se i na upućene kritike. Naravno, slažem se s time koliko produljeno jamstvo proizvođača može pridonijeti senzibilizaciji potrošača u smislu kupovanja održivih i trajnijih proizvoda. I slažem se sa tim pristupom, kao što se i slažem e, da smo svi se sporazumjeli u načelu oko bacanja hrane, ali e, da tu postoje razlike u mjeri zadiranja u e, lanac proizvodnje hrane i također po pitanju ciljeva. Upućene su još dvije kritike, naročito na to da nismo uzeli u obzir načelo supsidijarnosti. Reći ću sljedeće. Ako uslijed subsidijarnosti dan danas neke zemlje članice odlažu 90% otpada na odlagališta sa velikom štetom po okoliši i sa gubitkom važnih sirovina za gospodarstva naših zemalja, onda ću reći da, nismo to uzeli u obzir subsidijarnost. No ako subsidijarnost znači da će se usvojiti jasni zakonodavni okvir koji će povesti računa o početnim potrebama zemalja članica, i koji će uz pomoć odgovarajućih mjera im pomoći da ostvare zacrtane ciljeve, onda moram reći da tu subsidijarnost vrijedi. No postoji jedna kritika s kojom se uopće ne slažem, a to je da taj pristup ne donosi gospodarske koristi. Možda nisam dobro shvatila, e, možda je došlo do nesporazuma zbog prijevoda, ispričavam se prevoditeljima, no kao što su rekli neki kolege, mi ovisimo o uvozu sirovina i postoje da načina postizanja konkurentnosti na sve agresivnijem globalnom tržištu. Prvo je smanjenje cijene rada. Drugo je sniženje cijena sirovina i stavljati naglasak na inovacije i tehnologiju, a to je ono što u Europi vrlo dobro znamo raditi. Prema podacima, ne samo da ovaj paket ne donosi gospodarske koristi, nego osim što ima ekološke koristi, on stvara preduvjete za novi razvojni model, ali razvojni model koji donosi dobrostanje i kvalitetu. Evo, sada smo na pola puta, pred nama je još mnogo toga, a mislim da su izvjestitelji u Sjeni vrlo svjesni toga. Moramo napredovati dalje, no čini mi se da je ozračje vrlo pozitivno i da ćemo postići dobre kompromise. Naravno, ishod ovog rada će ovisiti o svima i mislim da će svi uložiti potrebne napore i u ovako kratkom vremenu koje nam je preostalo, a još e, se možemo jedino nadati da će vijeće nas poslušati i da će ubrzati postupak kako bismo pokrenuli pregovore što prije. Hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljici na ovako zanimljivom poslu i mislim da ovdje možemo zaključiti naš današnji sastanak. Hvala svima na vrlo korisnim komentarima i na sudjelovanju u ovom sastanku.